Poštovane kolege, prelazimo na glasanje. Jučer sam vam rekao da e, ne biste trebali zaboraviti glasačku karticu. Najprije ćemo glasati o izvješću o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje. Ovdje usvajamo prijedlog teksta u drugom čitanju. Podsjećam vas da je 29.9. Eh, eh, bio dan kada smo već raspravljali o ovom izvješću. Usvajanje predloga preporuka će nam omogućiti da dođemo do nove uredbe o organizmima štetnim za bilje. Ovo je tekst o kojem se pregovaralo s vijećem koji bi smo mogli usvojiti na sljedećem zasjedanju parlamenta, dakle u drugom čitanju. Mislim da možemo odmah preći na glasanje. Prelazimo na elektroničko glasanje, poimenično. Izvolite, otvaram glasanje. Ako su svi zastupnici glasali, možemo zatvoriti glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na sljedeću točku. Ulaganje u radna mjesta i rast, poboljšano iskorištavanje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Izvjestiteljica za mišljenje je gospođa Dančila. Kao što znate, radi se o izvješću na vlastitu inicijativu. Nadležni odbor je odbor za regionalni razvoj. Mislim da gospođa Dančila će nam reći nekoliko riječi o ovom izvješću. Možda će govoriti o amandmanima ili kompromisnim amandmanima. Izvolite. Hvala lijepa. Jednostavno sam se htjela zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni i svim kolegama koji su uložili amandmane. Zahvaljujem se također svima u tajništvu koji su pridonijeli da ovo se izvješće uspješno okonča.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 Hvala. Zahvalit ćemo vam, čestitat ćemo vjerojatno kasnije. Sada prelazimo na glasanje. Amandman broj 1. Podignite ruku. Za, protiv, odbija se. Kompromis F. Elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Hvala. Zatvaram glasanje. Kompromis se usvaja. Kompromis A. Otvaram glasanje. Dakle, kompromis A. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman broj 13 i 14 gospođe Košijevske i gospodina Kuzmijuka. Za. Hvala, usvaja se. Kompromis 9. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Kompromis Kompromisni amandman se usvaja. Prelazimo na amandman 9 za. Usvaja se. Amandman 10 za. Protiv. Odbija se. Amandman 15. Za. Usvaja se. Amandman 19. Za. Protiv. Odbija se. Amandman 20. Za. Usvaja se. Amandman 21. Za. Usvaja se. Amandman 22. Za. Usvaja se. 23. Za. Usvaja se. Otvaram glasanje za kompromis B. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 36. Za. Protiv. Odbija se. Amandman 37. Za protiv, odbija se. 38 za, usvaja se. 39 za, protiv, odbija se. Amantman. 42 za, Ne, najprije amandman 40 za. 42 za, protiv. Moramo to provjeriti. Dakle, amandman 42. Otvaram glasanje. Hvala, zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 41. Za. Usvaja se. Kompromis C. Otvaram glasovanje. Želite li provjeru za 41? U redu, evo otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis C. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 43. Za. Protiv. Odbija se. 45 za. Protiv. Tražimo provjeru za 45. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromis D. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 57 za. Usvaja se. Amandman 58 za. Protiv. Tražimo provjeru. Amandman 58. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 59 za. Usvaja se. 60 za. Usvaja se. Amandman 61 za. Protiv. Odbija se. 63 za. Usvaja se. Sada ćemo glasati o amandmanu 64. za, protiv, odbija sam. 65 za, usvaja sam. Šestdeset šest za sad nećemo glasati o ovom amandmanu. Prelazimo na 67. sedam za, protiv, Odbija se. Šestdeset osam. Za. Protiv. Odbija se. Sedamdeset. Za. Usvaja se. Sedamdeset jedan. Za. Protiv. Usvaja se. Tražimo provjeru. Gospodine Tes, vi ste rekli da ste glasali za. Ako su pučani glasali za, onda eh, je i rezultat jasan. Evo, otvoramo glasanje, zatvoramo glasanje. Usvaja se. Hvala. 72 za. Usvaja se. 73 za. Protiv. Odbija se. 74 za. Protiv. Odbija se. Kompromis E. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na Amandman 88. Za. Protiv. Ovo ćemo provjeriti, dakle, amandman 88, jer gospodin Dekastro nije podigao ruku. Otvoram glasanje. Dakle, 88. Zatvoram glasanje.

98 za protiv odbija se želite provjeru u redu gospodin Agnju traži provjeru nema problema evo otvorili smo glasanje zatvaramo glasanje Odbija se. 99. Za. Protiv. Odbija se. 100. Za. Protiv. Odbija se. Kompromis G. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 24. Za, protiv, odbija se. 112 za, protiv, odbija se. 109 za, usvaja se. 110 za, protiv, usvaja se. 111 za, usvaja se. Sada prelazimo na glasanje o prijedlogu mišljenja uz amandmane. Otvaram glasanje. Dakle, sada glasamo o cijelokupnom tekstu. Hvala, zatvaram glasanje. Usvaja se. Mislim da sada možemo čestitati izvjestiteljici, gospođi Dančili. Čestitamo. Želite li još jednom uzeti riječ? Izvolite. Zahvaljujem se svim kolegama na glasanju i za svemu što su napravili za ovo izvješće. Hvala. Dziękujemy. Przechodzimy do realizacji pozostałych punktów. Hvala. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Kao što znate, točka 13. koja je bila inicijalno predviđena o kopitarima je odgođena za kasnije, a sada ćemo po točkom 13. čuti, e, čuti izlaganje predstavnika komisije, glavne uprave za e, zdravlje o endokrinim disruptorima. Ovo je tema koja je posebno e, zanimljiva i važna i za koju se javno mnjenje zanima. Zbog toga smo i tražili od komisije da nam da više informacija o ovoj temi. Ja wiecie, Radi se o temi koja e, je jedna od e, tema kojom se bavi odbor za okoliš, ali je isto tako važna i za nas jer je izravno povezana sa zdravljem ljudi. Sada predajem riječ predstavniku komisije. A, upravo mi je rečeno da predstavnik komisije još uvijek nije stigao vjerojatno je mislio da će glasanje trajati nešto dulje. Te stoga onda možemo odmah prijeći na sljedeću temu, a to je afrička svinska kuga. To je također bitna tema. Imamo glavnu upravu Sante koja bi nam trebala reći nešto o ovoj temi. Je li predstavnik te glavne uprave tu? Ne. U tom slučaju ćemo preći na točku 15. Odobrenje preporuka koordinatora odbora AGRI. Sve informacije ste dobili elektroničkim putem. Nemamo nikakvih primjedbi. U tom slučaju smatramo preporuke koordinatora usvojenima. Sada možemo ili otvoriti raspravu i postaviti pitanja koja smo htjeli postaviti komisiji ili napraviti stanku od desetak minuta, a nakon toga možemo nastaviti sa radom. Ako nemamo nikakav drugi predlog, onda, ne znam, ispričavam se, možda smo prebrzo glasali. Evo, gospodin Tarabela me svaki put iznenadi. Hvala najljepša, to ću uvijek imati na umu, čak i kada više ne budem za, zastupnik. Dobro, dakle, pravimo stanku od desetak minuta jer nemamo predstavnika komisije. Ispričavam se, ovo je moja greška, glasali smo prebrzo. To nije greška glavne uprave Sante, već moja. Deset minuta stanke. Hvala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

Slovakia. Slovakia. Slovakia. If they make it Slovakia, a para que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 Uznawiamy obrady. E, przechodzimy do punktu poświęconego problemu. Dragi kolege, sada smo e, došli do točke dnevnog reda posvećene endokrinim disruptorima. E, s nama je ovdje predstavnik glavne uprave za zdravlje iz Europske komisije i možemo mu odmah dati riječ kako bismo dobili više informacija o tom problemu koji nas jako zanima. Izvolite, gospođo. Imate riječ. Dobro jutro. <clears throat> Hvala vam što ste nas pozvali da raspravljamo o to zaista važnoj temi koju predstavljaju endokreni disruptori. Sasvim sigurno znate da je e, komisija ispunila obvezu da prije e, samog ljeta 2016. godine predstavi kriterije o definiciji endokrinih disruptora. Tu u svjetlu pripreme dva zakonska propisa. Jedno o e, proizvodima e, za biljke, a druge o biocidima. U lipnju je komisija usvojila komunikaciju o endokrinim disruptorima koji su je pratio jedan sveobuhvatni E, prijedlog studije udjecaja, a isto tako i dva e, prijedloga zakonskih propisa o e, faktorima za identificiranje endokrinih disruptora. Dakle, imamo sada uredbu, prijedlog uredbe o biocidima, a drugi je prijedlog uredbe o, o proizvodima za zaštitu bilja koji će se usvojiti prema e, uredbi iz Praga. Oni su objavljeni na web stranicama Europske komisije, a isto tako to smo učinili kako bismo bili maksimalno transparentni i na taj način su svi dokumenti isto tako na jednom mjestu. Važno je uočiti nešto vezano za kriterije. Ti kriteriji su isti za proizvode za zaštitu biljaka i za <clears throat> biocide. Zašto? Zato što je komisija smatrala da kada treba uvelike zaštititi i ljudsko zdravlje i okoliš, ne smijemo praviti razliku između proizvoda za zaštitu biljaka i proizvoda koji su biocidi. Dakle, cilj nam je visok stupanj zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. I, jedna, i e, jedan i drugi prijedlog zakonskog propisa zaista to omogućuju. Ti prijedlozi znanstvenih kriterija su načinjeni bili na sljedeći način. Prvenstveno temelje se na tri elementa najrecentnije definicije Svjetske zdravstvene organizacije, definicije endokrinih disruptora. Dakle, oni koji imaju štetni učinak e, izlaganju da endokrinim disruptorima postoji endokrini način funkcioniranja i mora postojati e, mogućnost da se između ta dva elementa, dakle samog disruptora i načina djelovanja uspostavi veza. I kao što sam ranije naglasila, oni se zasnivaju na definiciji svjetske zdravstvene organizacije. E, nadalje, u tim prijedlozima kriterija nalaze se definicije o tome kako se identificira rizik. Moramo razmotriti sve znanstvene podatke, uključujući podatke o životinjama, podatke in vitro. Oni se smatraju relevantnim za ljudska bića, osim ako se čine ustanovi i mora se to potkrijepiti dokazima prilikom javne rasprave govorilo se o tome da kriteriji govore samo o već poznatim učincima kod ljudi, a ne primjenjuju načelo predostrožnosti. Međutim, ta kritika nije utemeljena. Osim toga, komisija predlaže da izmjeni jedan dio aneksa o e, zaštiti, proizvoda o zaštiti biljaka kako bi se uklopile u to najnoviji znanstveni podaci. To se dakle treba uklopiti u tu istu uredbu, a sam amandman, dakle ta sama izmjena, odnosi se na postojeće izuzeće u okviru ovog zakonskog propisa. I e, to bi se primjenjivalo kada se ustanovi da neka tvar jest endokrini disruptor. Izmjena koju predlažemo je izmjena izuzeća na osnovu neznatnog izlaganja, a to će se pretvoriti u izuzeće na temelju neznatog rizika od izlaganja. To će omogućiti da se bolje primjeni sadašnje znanje, sadašnje stanje u znanosti, a isto tako tako, moćemo primjenjivati iste kriterije za oba ova propisa. Naime, koncept koji smo sada uveli za proizvode za zaštitu bilja, e, koji govore o neznatom riziku od izlaganja, ta formulacija već postoji u uredbi o biocidima. Na taj način istovremeno usklađujemo i ta dva zakonska propisa. A što se tiče e, zakonodavstva o biocidima, ono je načinjeno kasnije u odnosu na ono o zaštiti bilja, pa se u uredbi o biocidima tako e, E, su se u nju oklopili recentni znanstveni podaci. Komisija je uvjerena da ti kriteriji mogu pratiti puno više znanstveni pristup koji je ovdje primjenjeniji. Sada imamo kriterije za identifikaciju endokrinih disruptora, a u studiji utjecaja pokazalo se da prijelazni kriteriji povremeno e, uočavaju lažne pozitive, kako se to e, naziva, a ponekada zapravo nisu ni uspjeli otkriti endokrine disruptore. Drugim riječima, sadašnji kriteriji nisu prikladni, pa ovo što sada komisija pokazuje sa, je sasvim sigurno sa znanstvenog stanovišta puno više u mogućnosti identificirati prave substance. Sadašnji prijelazni kriteriji bili su također dio um, samog procjene i nisu ih niti dionici, niti države članice podržavali. Što znači da e, nije bilo razloga da se sadašnji prijelazni kriteriji i dalje primjenjuju. Komisija smatra da postoji potreba da se promjene kriteriji te da se novi kriteriji počnu primjenjivati što to prije bude moguće. Trebate također znati da je to jedan od razloga iz kojih niti ne predlažemo tranzicijski period za njihov početak primjene. Možda bih sada mogla ući malo više u detalje, naročito vezano za različite opcije i studije utjecaja. Važno je e, primijetiti da Komisija ovdje ne predlaže koncepte koji uključuju kategorije onoga e, što bi e, mogli biti endokrini disruptori. Podsjećam vas da u sadašnjim zakonskim okvirima nema regulatornih posljedica za te kategorije endokrinih disruptora i zapravo to ne bi dalo nikakvu dodanu vrijednost definiciji endokrinog disruptora. Važno je da e, ispravno uočimo što su endokrini disruptori te da se to onda dosljedno primjenjuje. Komisija e, također nije u svom prijedlogu, odnosno u znanstvenim kriterijima, e, govorila o snazi. Naime, komisija je odlučila predstaviti kriterije za e, otkrivanje rizika od endokrinih disruptora, a takva snaga nije znanstveni kriterij. Taj pristup potvrdilo je nekoliko važnih znanstvenika na sastanku što se održalo u travnju 2016. godine. To je dakle bila jedna od opcija te e, zapravo iz znanstvenih razloga smo odlučili da se ne bavimo pitanjem snage. Što se tiče usvajanja, jedan je delegirani akt, a drugo je uredba komisije. Delegirani akt će se usvojiti nakon rasprave s državama članicama, odnosno njihovim stručnjacima. Usvojit će ga komisija, a nakon toga će parlament voditi nadzor na time. Što se tiče mjera za proizvode za zaštitu biljaka, o njima će se raspravljati na resornom stalnom odboru, a nakon toga će parlament moći također izvršiti nadzor. Mi smo o ovome obavijestili i VTO i obavijestili smo o relativno novom mehanizmu feedbacka Europske komisije. I inače, i započeli smo s postupkom i na relevantnim forumima se raspravljalo oba propisa, kako u lipnju, tako i 21. rujna. I e, sada analiziramo rezultate toga. Sljedeći sastanak s delegacijama država članica trebao bi se održati prije kraja ove godine. E, želimo tada raditi na revidiranom tekstu koji će uzeti u obzir određene komentare koji su e, ranije bili podastrti. Kao što sam već rekla, pridajemo veliku važnost tim novim znanstvenim kriterijima. Jedan od razloga je i taj što sadašnji prijelazni kriteriji zapravo nisu prikladni. Namjeravamo što prije odraditi naš dio posla i e, već smo započeli sa izradom znanstvenog dokumenta koji bi dao smjernice u suradnji s EFSom i sa e, Europskom agencijom za kemikalije. Dakle, te dvije agencije su one koje bi trebale dati procjene e, po pitanju ova dva proizvoda, tipa proizvoda biocida i proizvoda za zaštitu binja. Zaključno mogu reći da računamo na podršku parlamenta kako bi novi kriteriji stupili na snagu bez daljnjeg odlaganja. Mm, mi e, se e, baziramo ovdje na najboljim sadašnjim znanstvenim kriterijima koje bi bili vezani dakle za e, biocide i za proizvode za zaštitu bilja. Kriteriji koje predlažemo zasnivaju se na najboljim znanstvenim podacima kojima raspolažemo. Po našim saznanjima Radi se o e, dobrim znanstvenim podacima i vrlo je važno da sve ono što se zna o endokrinim disruptorima e, se sada na osnovu tih znanstvenih dokaza uklopi u, e, zakonodavne propise. Mislimo da bi tu Europa pokazala kako predvodi na ovom planu. Hvala. Hvala lijepa. Prvo se javlja gospodin Haltama. E, dakle, kada sam slušao ovu raspravu u parlamentu, čini se da se ne radi toliko o samom sadržaju i kriterijima, jer mi se to djeluje dosta nejasno. Čini mi se da se radi o pravnoj borbi između Europske komisije i Europskog parlamenta, jer vi donosite pravni savjet i e, čini se da e, time nadilazi Europska komisija svoj mandat. E, trebamo se trebamo ograničiti našu raspravu i moje prvo pitanje komisije je što vijeće radi? Jesu li i oni iznijeli pravni savjet po ovom pitanju? imali isto mišljenje kao i pravna služba Europskog parlamenta da ste e, zapravo nadišli svoj mandat i budete li nam možda izdjeli službenu bilješku u kojoj e, u kojoj objašnjavate zašto vi smatrate da niste nadišli vaš mandat. E, obje strane E, moram reći, industrija i e, nevladine organizacije imaju svoje bojazni, nedomice vezane uz ovaj prijedlog, no što ćemo onda napraviti? Ako vaš prijedlog bude odbijen, onda ćemo se morati pridržavati privremenih kriterija, a kakav će to biti učinak? Možda će taj scenarij biti još i lošiji od primjene vaših kriterija i nije li možda isto tako važno da nam bolje razjasnite e, na što se točno odnosi ovaj prijedlog? Hvala. Gospođa Miller, ja bih se željela nadovezati kraćim komentarima. Znamo koliko je teško usvojiti definiciju za endokrine disruptore. Mi imamo pred nama sada dva pravna akta koji se tiču poljoprivrede i iz gledišta poljoprivrede moram reći da e, moramo osigurati primjenu sigurnih proizvoda E, možemo unijeti neke odredbe vezane uz izuzeća, no moram reći da sam skeptična ako čista procjena rizika u smislu dobrog zakonodavstva bude uključena u definiciju. Mislim da definicija na taj način neće ništa izgubiti. I bilo bi mi isto tako važno ne samo da vidimo oba pravna akta, već i različite pravne akte koji su također pogođeni sigurnost igračaka, na primjer kozmetičkih proizvoda, okvirne direktive o vodama. Različiti pravni akti su obuhvaćeni i stoga definicija mora biti primjenjiva i valjena za sve. Stoga se za mene postavlja pitanje na koji način ćemo e, procjenu rizika primijeniti i gdje ćemo ju primijeniti i mislite li da definicijama koje imamo sada u području poljoprivrede da ćemo izgubiti dozvolu za primjenu mnogih sredstava za zaštitu bilja. To je pitanje koje je za poljoprivrednike vrlo važno, posebice ako se radi o održivom e, održivoj poljoprivredi i zaštiti okoliša i primjeni sredstava za zaštitu bilja u trenutku kada su ona uistinu potrebna i neophodna. Mnoga pitanja su još otvorena. Nadam se da ćemo uspjeti ostvariti napredak i primijenit ćemo kriterije Svjetske zdravstvene organizacije, a mislim da to u ovom slučaju jesmo učinili. Hvala. Hvala lijepa. E, zastupnik Enju. Hvala. Radi se o naporu EU-a da se uklone vrlo bitna sredstva za zaštitu bilja bez opravdanih razloga. Što su endokrini disruptori? To su zapravo to je, to, je, ljudski hormonalni sustav, pa sva hrana koja sadrži soju također utječe na hormonalni sustav, a od soje imamo mlijeko, meso, jaja, e, popis je vrlo dug. E, u odjeći, u pivu, u prokulicama, u vinu, kavi. E, u mnogim proizvodima su sadržani, su e, ove tvari. I koji od tih disruptora zapravo jesu problematični, to je vrlo teško definirati endokrini disruptori ne, nisu uzrok niti e, karcinoma dojke, niti e, steriliteta kod muškaraca, no vrlo lako je razbacivati se svim ovim teškim riječima. Da li EU-a donosi zakonodavstvo protiv majazme? No to je nešto što je nepoznato. Nema dokazanih simptoma koji bi se ovdje trebali obuhvatiti. Što mi onda zapravo znamo? Znamo da su E, benizol parabin i e, da je to endokrin disruptor koji ima potencijal e, dječjeg, bicikla, a 5% žena koje, koje uzimaju određene pilule, kontracepcijske pilule, ipak zatrudne i djeca takvih majki ne pokazuju nikakve simptome da su bila izložena tim sredstvima u maternici. E, to su proizvodi koji se pojavljuju u prirodi, u medicini, u organskom uzgoju. E, Mnogi od tih proizvoda su isto problematični kao i endokrini disruptori, ipak se prirodno pojavljuju. Razlika kod endokrinih disruptora je da ih mi sintetiziramo i trebamo ih. Stoga ovo načelo predostrožnosti se poništava, jer to načelo možemo upotrebiti upotrijebiti protiv bilo koje ljudske aktivnosti, bilo koje inovacije i time ćemo ugušiti sve te procese. Nama trebaju ti proizvodi, moramo proizvoditi hranu koju možemo jesti, ne možemo se oslanjati, ispričavam se Martin, na organske tvari da bismo nahranili cijeli svijet. Hvala. Hvala. Zastupnica Hausekak. Hvala lijepa. Moram reći da sam zbunjena, jer u, tijekom lipnja je bilo pučeno mnogo kritika na ovaj prijedlog e, Europske komisije, odnosno pokušaj reguliranja endokrinih disruptora i kemijska industrija je e, bila zadovoljna kriterijima, no e, ljudi koji se bave zaštitom okoliša, za njih je to bila loša vijest. E, nakon tri godine Europska komisija se ponovno javlja u okviru ovog foruma i poziva se na presudu Suda Europske unije. Čuli smo mnogo kritika. Nadam se da ću se ispravno sjetiti. No ako se uistinu radi o tome da da se ovi prijedlozi više neće temeljiti na rizicima, već na opasnostima, to je veliki korak naprijed. Isto tako, definicija svjetske zdravstvene organizacije je nešto što moramo slijediti i ne bi se smjelo mijenjati. da li su uspostavljeni činjenice in vivo, in vitro, u životinjama. I to je korak naprijed, ako je to slučaj. Međutim, komisija će primjenjivati delegirane akte i time se zapravo oslabljuje temeljna pretpostavka. To je nešto što je vrlo bitno. Nisam baš mogla slijediti sve ovo objašnjenje jer nemamo tekst. Bilo bi dobro da možemo to sve pročitati. Mislim da bi parlament trebao dobiti tekst od komisije prije no što možemo zauzeti stajalište. Bila bi zahvalna da nam to omogućite uskoro. Zastupnik Des. Hvala lijepa. Zahvaljujem i na iznesenim informacijama. Oni koji su preboljeli teški, teški rak e, teško mogu pratiti statističke podatke i ove, ova znanstvena pojašnjenja koja smo čuli su vrlo često jednostrana ljudi koji imaju visoka očekivanja su u e, Njemačkoj i Švicarskoj, te dvije zemlje imaju najvišu stopu karcinoma. Imam statistiku iz 2012. godine kod žena u Njemačkoj. E, do žene u 60. i 70. godinama e, imale su 400 slučaja karcinoma, a kod E, žena u 40. godinama tisuću i nešto. Dakle, sa produženjem očekivanog trajanja života povećava se i stopa karcinoma. Što se tiče sredstava za zaštitu bilja, e, poljoprivredi su najviše izloženi opasnostima vezanim uz te proizvode poljoprivrednici u Njemačkoj oboljevaju od e, karcinoma e, u iznosu koji je niži od prosjeka. Kada sam se pribavio poljoprivredom, bio sam u kontaktu sa e, mnogo prašine u koja je sadržavala sredstva za zaštitu bilja. Ne možemo sada tvrditi da svi proizvodi su osumnjičeni. E, onda ako ćemo sve zabranjivati, onda moramo zabranjivati i plastične boce. Meni je najvažnije da e, postupamo e, utemeljeno na znanosti, točnim znanstvenim podacima. Ne možemo zabraniti sve proizvode jer na taj način će se samo proširiti glad u svijetu. Moramo točno vidjeti koja sredstva moramo zabraniti, a koja sredstva moramo koristiti i dalje. E, mislim da ovaj pristup koji se ovdje predlaže bi bio pogrešan put. se Sanara. Hvala. Ovo je vrlo zanimljiva i važna rasprava. Ja sam poljoprivrednica i mislim da zdravlje mora doći na prvo mjesto. Ono što je važno za poljoprivrednike je da hrana koju stavljamo na stolove i tanjure ljudi je ukusna i zdrava. Načelo predostrožnosti stoga mora e, biti na prvom mjestu. Dobro je kontinuirano E, uočiti probleme, odnosno e, poduzeća koje nas pokušavaju obmanjivati, moramo okončati tu neizvjesnost, tu nesigurnost koja je prouzročena proizvodima koji su u opticaju. E, postoje neki drugi proizvodi koji su vrlo loši, o tome možemo široko raspravljati. Kemijska industrija mora poštivati načelo predostrožnosti i ne smiju stavljati proizvode koji su štetni na tržište. Oni to ponekad čine iako znaju da su proizvodi štetni. Njihove procjene rizika su vrlo često subjektivne i ne, nisu nepristrane. Ima li daljnjih javljanja za riječ? Ne. Onda bih rekao da predstavnici komisije bi se mogli očekovati i pokušati odgovoriti na pitanja. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem na komentarima i pitanjima. Vezano uz pitanje koje je prvo postavljeno o e, pravnoj utemeljenosti prijedloga, Željela bih jasno reći da to pravna služba Europskog parlamenta se fokusirala na pravnu utemeljenost derogacije, odstupanja, dakle promjenu naravi derogacije i da li je ona temeljena na rizicima ili opasnostima od izloženosti. Pravna utemeljenost ostatka prijedloga nije E, u pitanju, ne dovodi se u pitanje. Očito i komisija ima svoje gledište o tome, budete uvjereni da je komisija pomno razmotrila pravnu utemeljenost svog prijedloga prije no što smo krenuli s tim. E, pitali se što radi vijeće. Zapravo to još ne znamo jer nismo ušli u formalnu fazu E, proučavanja dokumenta od strane vijeća, razgovaramo sa državama članicama, primamo njihove komentare i njihov argument pravne utemeljenosti je također i s njima raspravljen, no unatoč tome komisija smatra da je ovaj prijedlog sa e, prilozima pravno utemeljen, e, na primjer pitanje govorimo li o temeljnim elementima ili ne. Nisam odvjetnica pa ne mogu to objasniti na pravnom terminologijom, no sama činjenica da govorimo o nečemu što je regulirano u prilogu, a nije utvrđeno ni u članku ni u uvodnoj izjavi, ukazuje u pravnom smislu na to da to nije esencijalni element e, kojim se ne bi smjela baviti komisija. Drugo, postoji ovlast za komisiju da izmijeni i nadopuni baš taj prilog u kontekstu znanstveno-tehničkog napretka i to se može uzeti u obzir samo uzimajući e, znanstvenu perspektivu kao temelj, ukratko. Komisija je pomno razmotrila pravnu temeljenost prijedloga i vezano uz e, prijedloge amandmana u smislu derogacija. Komisija će razmisliti o prikladnom načinu putem kojega bi ovo stajalište, svoje stajalište mogla pomije objasniti. Čula sam komentare o tome da nitko nije zadovoljan prijedlogom i da je prijedlog naišao na mnoge kritike. Moramo biti oprezni kada izvodimo takav zaključak. Nismo čuli mnogo kritika vezano uz činjenicu što je naša definicija što, što su kriteriji utemeljeni na definiciji svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, tu postoji šira suglasnost. E, što čujemo od nevladanih organizacija i nekih segmenata e, ljudi koji se bave poljoprivredom, a to je da smo trebali ponuditi kategorije da li smo trebali uključiti e, potenciju ili ne no ni ta kritika ne dovodi u pitanje izbor kriterija u prvom redu Također smo čuli zabrinutosti da, će ovi, da, da bi ovi kriteriji doveli do gubitka, velikog gubitka proizvoda. U našoj ocjeni učinka smo se temeljito pozabavili tim pitanjem i izvršili smo jedan pregled raspona proizvoda, odnosno aktivnih sastojaka koji bi mogli biti pogođeni ovim novim kriterijima koji proizlaze iz definicije svjetske zdravstvene organizacije. Moram vas upozoriti, pregled nije prava, prava znanstvena procjena jer nisu nam svi podaci još bili na raspolaganju i zbog vremena nismo e, tako dubinski mogli pregledati situaciju no e, vanjski izvoditelj je obavio taj pregled, screening i ustanovljeno je oko 600 aktivnih sastojaka. Oni su pregledani, a 26 e, je e, utvrđeno da ispunjavaju kriterije, nove kriterije. Sve je to dostupno na našoj mrežnoj stranici i tijekom naše procjene učinka smo pogledali što bi to potencijalno moglo značiti za poljoprivredu i zaključili smo da postoje određene posljedice, no govorimo o tvarima koje, koje imaju endokrino disruptivna obilježja i zaštita zdravlja je stoga prioritet. Neki govornici su, spom, su spominjali endokrine disruptore koji se pojavljuju u prirodnom okolišu i to je istina i time smo se bavili u procjeni učinka. Oni se pojavljuju organski prirodno e, u biljkama, postoje tvari i biljke koje imaju endokrino disruptivna obilježja znanstveni, cijeli znanstveni kriterija nije e, to promijeniti, no s druge strane moramo se pitati koja je srž definicije. Prvi element je da mora postojati e, neželjeni štetni učinak. Ne želimo izabirati tvari koje nemaju te neželjene učinke. A u prošlosti znate da su postojale tvari koje su imale vrlo snažana endokrino-disruptivna obilježja, na primjer DDT, i mogli smo kod tog proizvoda vidjeti štetne učinke, na primjer stanjivanje ljudske jaja e, kod e, morskih ptica, što je bio rezultat te kemikalije i e, njenih endokrino-disruptivnih obilježja. No to je srž te definicije. Ako ne postoji štetni učinak i endokrini način djelovanja, bez toga tvar se ne može definirati kao endokrini disruptor. No s druge strane, moram još nešto reći, to je vrlo bitno. Ako postoje takve tvari kod kojih se sve to može E, utvrditi, tada e, moramo reagirati. Drugi korak bi bilo razmišljanje o derogacijama. Moramo razmotriti postoji li scenarij u kojem postoji zanemarivi rizik izloženosti. Ako se to ne može dokazati, tada te tvari ne smiju biti više na tržištu. Procijenili smo raspon i broj takvih proizvoda koji, bi, koji su pogođeni i istina je da načelo predostrožnosti je u temelju našeg zakonodavstva i temeljnog zakonodavstva u okviru, unutar okvira u kojem djelujemo i nastavit ćemo u tom smjeru. Što se tiče formalnog pitanja, zašto je primijenjen delegirani akt? To je dogovoreno kada su dizajnirani temeljni akti koje vrste instrumenta se mogu primijeniti za dalji razvoj znanstvenih kriterija Tekst koji je 15. lipnja predložila komisija je svima dostupan i mislim da je bio prosljeđen i parlamentu. U svakom slučaju je dio paketa koji je dostupan zajedno sa ocjenom učinka i zajedno sa komunikacijom. Sve to možete tamo pogledati. I posljednje što bih željela reći jest učinak na drugo zakonodavstvo zajednice rečeno je da endokrini disruptori nisu isključiva pojava u kontekstu biocida i sredstava za zaštitu bilja. Komisija će djelovati u kontekstu provedbe svojih pravnih obveza iz pravne stečevine, na primjer u kontekstu uredbe o kozmetičkim proizvodima, odnosno uredbe REACH, možemo očekivati da ćemo s vremenom primijeniti više horizontalni pristup različitim proizvodima koji su trenutno regulirani. No, kada smo oblikovali sustav, komisija je imala pravnu obvezu iznijeti predlag u kontekstu zakonodavstva za biocidne proizvode i zakonodavstva za e, proizvode za zaštitu bilja i od toga smo krenuli. I željela bih naglasiti da postoji široka suglasnost o korisnosti definicije svjetske zdravstvene organizacije. Ne slažem se da je ta definicija bila kritizirana u velikoj mjeri. I drugo, željela bih također naglasiti onima koji žele duže dublje ući u procjenu učinka. Iz nje proizlazi da sadašnji privremeni kriteriji nisu e, prikladni, ne ispunjavaju svoju svrhu. E, temeljem njih e, se pogrešni pozitivni rezultati utvrđuju, te se eliminiraju mnogi proizvodi iz pogrešnih razloga i sa gledišta javnog zdravlja. Ono što je još više zabrinjavajuće, ne detektiraju se E, sve tvari koje sadrže endokrine disruptore, a koje bi bilo obuhvaćene da se primjenjuju ovi suvremeni znanstveni kriteriji koji su sadržani u našem prijedlogu. Hvala. Hvala lijepa. Ima li još javljanja za riječ i drugi krug pitanja? Enju Zamolio bih ostale, ako se žele javiti za riječ, izvolite gospodin Enju. Hvala na ovoj drugoj prilici javljanja za riječ. DDT je spomenut od strane komisije i to je zanimljivo iz dva razloga. Prvi je taj što kada je uklonjen mnoga djeca u Africi su dobili malariju. Dakle, postoji različita ravnoteža između interesa E, djeteta i interesa e, prirode. Zatim još jedan tu imamo problem. E, kontracepcijske pilule također prouzrokuju jednu substancu koja dovodi do pretvaranja riba u ženke E, I ako zabranimo DDT, onda moramo zabraniti i e, kontracepcijske pilule za žene. Pa se pitam kako će se naše društvo nositi s tim zabranama. Dziękuję pani poseł Hazelkamp. Hvala, gospođa Hazelkamp. Hvala. Neću e, se nadovezivati na komentare gospodina Agnua, ali želim postaviti jedno pitanje vezano uz rokove i datum kada ćemo dobiti definitivni tekst komisije. Hvala. Više se nitko ne javlja za riječ. U tom slučaju ponovno predajem riječ predstavnici komisije. Izvolite. Hvala najljepša. Evo počet ću od kraja. Tekst komisije je već dostupan, kao što sam rekla, u kontekstu e, sadašnjih postupaka, pregovora sa stručnjacima e, država članica, delegiranog akta e, za proizvode za zaštitu bilja mi smo već dobili komentare, kao što sam rekla to malo čas, i razmišljamo o reviziji teksta kako bi bio jasniji. Želimo ukloniti bilo kakve nejasnoće bez izmjene temeljnog pristupa našeg prijedloga. Želim samo napomenuti da će da i stručnjaci parlamenta sudjeluju e, u ovim raspravama o delegiranim aktima, tako da možete imati informaciju iz prve ruke o samoj prirodi naših rasprava. Glede rokova, ono što vam mogu sada reći je to da smo predvidjeli drugu rundu sastanaka ove godine na temelju revidiranog teksta. Ne mogu vam sad točno reći hoćemo li glasati o ovom tekstu ove godine, ali to su naša predviđanja koja također ovise i o drugim ljudima. Komisija se nada da bi se ovaj e, tekst mogao izglasati početkom sljedeće godine uz provedbene akte i nadamo se dakle da bi do toga trebalo doći početkom sljedeće godine. Dva komentara o DDT-u. Želim pojasniti, ova substanca je zabranjena već dugo jer je imala očigledne neželjene učinke. Zanimljivo je ovo što ste rekli, jer ako razmišljamo o biocidima i zakonodavstvu, o zaštiti, o proizvodima za zaštitu bilja i oni svi sadrže klauzulu prema kojoj ako se radi o substancama koje se bore protiv e, opasnih bolesti za bilje postoji mogućnost za izuzeće. A glede e, pilula za kontracepciju, o tome se raspravlja na e, sastancima za okoliš e, kada raspravljamo o farmaceutskim proizvodima koji mogu imati učinak endokrinih disruptora. E, ovo su substance koje jesu na prioritetnom popisu budući da mogu se pronaći kasnije u vodi i ali se o tome dakle, raspravlja na sastancima u kojima se govori o farmaceutskim proizvodima i njihovom učinku na okoliš. Hvala. Hvala najljepša. Izgleda da nemamo više javljanja za riječ, nemamo više pitanja, što znači da možemo zaključiti ovu temu dnevnog reda. Hvala vam najljepša na svim informacijama koje ste nam dali, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, prezentacija predstavnika komisije u vezi s afričkom svinskom kugom. Kao što znate, radi se o bolesti koja je posebno, koja je zaista opasna. Za sad e, nemamo lijek, nemamo cjepivo, e, ne može se prenijeti na druge životinske vrste niti na čovjeka. Ovo je bolest koja se samo tiče e, svinja. E, dosta e, dugo je smatrana egzotičnom bolešću. A sada vidimo da se pojavljuju i neki slučajevi ove bolesti u Europi. Znamo da je izbila i epidemija ove bolesti u Poljskoj i Baltičkim zemljama. To je bolest koja se prenosi e, preko divljih životinja. I došla je sa istoka. Mislim da ćemo dobiti nešto detaljnije e, informacije od predstavnika komisije. Izvolite. na Jak byliście Państwo Imamo li predstavnika komisije? Da. Evo, možete početi kad to želite. thank you very much for offering the Commission to explain the situation and the policies we are implementing to... Hvala najljepša e, što ste mi dali priliku da objasnim način na koji se želimo boriti protiv ove egzotične bolesti. Ja ću vam E, sada pokazati ovu prezentaciju gdje ćete vidjeti i dosta slika. Ova bolest je bila prisutna u Europi ranije. Uspjeli smo se izboriti protiv nje i potpuno je iskorijeniti nekoliko mjesta Europske unije, tako da znamo da imamo dosta učinkovit pristup E, borbe protiv ove egzotične bolesti. Ono što se desilo nedavno, e, ja ću vam ovdje pokazati par e, karti koje će vam objasniti ono o čemu govorim, je da je došlo do ponovne pojave bolesti koja se tiče samo E, svinja, divljih svinja, uglavnom koje su e, iz e, Afrike prenijele tu bolest u Europu na Kaukaz 2007. godine. Kontaminirani materijal se prenosio putem brodova. Nakon toga se bolest pojavila u Gruziji, Ovdje možete vidjeti broj e, poljoprivrednih gospodarstava e, na kojima se pojavila bolest. Na kraju se ta bolest počela širiti dalje ka sjeveru. 2011. godine se proširila u Ruskoj federaciji na različitim mjestima. 2012. E, godine se situacija malo primirila, ali 2013. godine se ponovno proširila i ušla u Belarus. A od Ovdje možete vidjeti stanje 2014. E, godine kada se ta bolest počela pojavljivati i u Europskoj uniji. Dakle, ovdje možete vidjeti na koji način je napredovala bolest i iz kojih izvora. E, mi vidjet ćete da nismo uspjeli zadržati bolest. E, ovo je e, jedna fotografija iz e, prezentacije Rusije 2013. godine. Bolest je 2014. godine ušla u Europsku uniju i cijele te godine se kretala preko granica, dakle iz Ruske federacije i Belarusa. Imamo uočili smo slučajeve kod divlje svinje, ali isto tako i domaće svinje. 2015. godine situacija se e, malo pogoršala, ali je i zbijanje bolesti ipak na neki način e, ograničeno kao i njezino širenje. 2016. godine, e, ovo je najrecentnija mapa koju imamo, možete vidjeti da se situacija nije toliko promijenila u odnosu na prošlu godinu. Imamo nešto više točki jer smo pojačali nadzor nad ovom bolešću. E, ovdje imate označene e, označena mjesta E, plavom bojom gdje je izbila bolest e, kod divljih svinja i domaćih svinja. Dakle, ovo je sadašnja situacija. Vidite da ono područje koje je zahvaćeno bolešću je e, veće nego 2000 nego u području 2017 2007 do 2014. Ovo je sada razvoj situacije u posljednje dvije godine, dakle 2015. 2016. Kao što vidite, e, bolest se proširila dalje u Rusiji, u Ukrajini, a ove točke crvene i e, zelene označavaju bolest kod e, divljih i domaćih svinja. Ponovno, evo vidite još jednu e, prozirnicu gdje možete vidjeti sadašnju situaciju afričke svinjske kuge u e, regiji. Ono što nas zabrinjava je situacija ovdje, dakle na sjeveru e, Ruske federacije gdje vidite da postoji skupina e, mjesta u kojima je izbila bolest i u kojima je virus aktivan i putem kojeg se širi bolest i isto tako ovaj južni dio na jugu Ukrajine, blizu Moldove. Tu također postoji ozbiljna zabrinjavajuća situacija za Europsku uniju. Moldova je nedavno e, zahvaćena ovom bolešću i budući da je to zemlja koja graniči, koja je susjedna zemlja Europskoj uniji, e, zabrinjava nas ova situacija, smatramo da predstavlja novu prijetnju za e, nas u situacija u baltičkim zemljama kao u i u Poljskoj je situacija koju smo uspjeli ograničiti, ali ipak vidite da nam e, ovdje da imamo novu prijetnju iz Moldove. Koja je naša politika? E, koje instrumente koristimo u EU za borbu protiv ove bolesti? Postoji niz glavnih e, instrumenata, ja ću kratko vam ih predstaviti imamo e, možda vremena i detaljnije o njima razgovarati ukoliko to želite. Mi imamo u potpunosti usklađenu veterinarsko zakonodavstvo, naročito što se tiče nadzora nad e, životinskim bolestima. Imamo dakle to zakonodavstvo e, u direktivi vijeća koje sadrži odredbe o tome kako se boriti protiv bolesti. Imamo i planove za borbu protiv te bolesti e, prema kojima države članice moraju poduzeti sve mjere koje su predviđene za ograničavanje ove bolesti. Zatim imamo instrument e, e, za regionalizaciju. Objasnit ću vam nešto kasnije na koji način mi tumačimo ovo načelo regionalizacije. Dakle, moramo razdvojiti teritorije na dva dijela. Zaraženi dio teritorija i onaj koji nije zaražen koji morate onda pokušati očuvati nezaraženim. Kao što e, ste mogli vidjeti na onim fotografijama, e, u Poljskoj postoje tako dva ograničena dijela. E, velik dio teritorija Poljske nije zaražen ovom bolešću. Imamo također i laboratorij koji je referentni laboratorij koji pruža e, potporu i e, govori o tome koje dijagnostičke instrumente trebamo e, koristiti i također imamo programe za nadzor i iskorjenjivanje bolesti. Mi sami Dakle, moramo provjeravati da li se te mjere primjenjuju na terenu kao što je to predviđeno u zakonodavstvu. Imamo stručnjake e, Evropske unije, stručnjake dakle iz cijele Evropske unije koji su spremni otići na lice mjesta u onu mjestu, u onu zemlju e, kojoj postoji bolest najprije u Evropskoj uniji, ali isto tako su spremni otići u neke zemlje koje nisu članice Europske unije. Još jedan od instrumenata je obuka, podizanje svijesti, e, dakle bolja obuka kako bismo e, konzumirali e, zdravu hranu. Tu koristimo i savjetovanje znanstvenika. Imamo također i europsku europsku tijelo, europsku agenciju za sigurnost hrane koja nam daje e, dragocjena znanstvena mišljenja. Surađujemo i s našim susjedima na istoku, s Ruskom federacijom i Ukrajinom najviše, nešto manje s drugim susjedima, a za to imamo i okvir na kojem e, se temelje i međunarodne organizacije kao FAO ili Svjetska organizacija za zdravlje životinja. Uz sve to imamo i stalne aktivnosti Europske unije u okviru znanstvenih projekata koji imaju za cilj e, iskorenjivanje i kontrolu nad ovim bolestima. Dakle, kao što vidite imamo dosta instrumenta na raspolaganju. E, ukoliko izbije bolest na nekom poljoprivrednom gospodarstvu, imamo odredbe prema kojima znamo što treba učiniti. Moramo uspostaviti e, Eh, jedan sigurnosni eh, sigurnosno ograničeno područje u radijusu od 3 km eh, i ograničiti također kretanje u ovom području. Ako to nije dovoljno za iskorjenjivanje bolesti u roku od nekoliko mjeseci, onda prelazimo na e, instrument regionalizacije. Kao što sam rekao malo čas, to je jedno načelo koje je vrlo dobro prihvaćeno i koje se koristi za kontrolu nad bolestima životinja, e, prema kojem e, utvrdimo koje su zaražena područja, a koja nisu zaražena. Ovo je naš način primjene plana za regionalizaciju u EU Sve ono što je obojeno sivom bojom su područja koja nisu pogođena bolešću, a sve ono što je obojeno bilo kojom od ove tri boje, dakle plave, crvena i roza, su područja na kojima je bolest prisutna i tu primjenjujemo različite mjere. Ozbiljnost tih mjera je povezana sa ozbiljnošću samog rizika. Crvena E, boja predstavlja vrlo lošu situaciju, e, ružičasta nešto e, bolju, a plava situacija situaciju u kojoj postoji bolest, ali nije jako ozbiljna situacija. Plava boja označava problematična područja, rizična područja koja nisu u potpunosti područja u kojima nema bolesti. Možemo naravno i izmijeniti ovu mapu ovisno o evoluciji bolesti. Ovo je sadašnja situacija. Možete vidjeti samo jedan mali dio e, Polske i jedan veći dio Litve i velik dio e, e, to su zahvaćeni bolešću. Ovdje sada kada pogledamo e, ovu fotografiju možete vidjeti da onaj dio Europske unije koji se smatra zaraženim nije tako veliki u odnosu na cijelo područje Europske unije, naročito ako to usporedimo sa veličinom i značajem proizvodnje e, svinskog mesa u Europskoj uniji. Dakle, ovo je jedan manji dio Europske unije koji je zaražen ovom bolešću već tri godine, što znači da smo uspjeli zadržati bolest samo na tim područjima. A naravno e, pokušavamo učiniti sve što je u našoj moći da e, vidimo odakle dolazi ta e, bolest. Ovdje možete vidjeti brojke koje vam pokazuju da zaista pokušavamo saznati gdje je bolest prisutna, čak i kod divljih životinja. Mi smo testirali više od 100 tisuća 120 tisuća divljih svinja, što nije lako za učiniti i, do, i potrebna su financijska sredstva e, koja e, srećom imamo na raspolaganju za ove aktivnosti. E, što se tiče tih sredstava, ta sredstva nam služe za sufinanciranje dodatnih mjera kao što su nadzorne mjere, možete vidjeti ovdje na tabeli, E, sve to označeno. Nadzor nam omogućava da saznamo gdje se nalazi bolest. E, uzimamo uzorke ili od svinja ili divljih e, životinja kako bi vidjeli postoji li bolest ili ne. Primjenjujemo i sigurnosne mjere, opremu za dezinfekciju, to se sve treba naravno kupiti. Pokušavamo na neki način informirati i poljoprivrednike gdje jer ovo područje Europe je daleko od e, samog e, mjesta gdje je izbila bolest, dakle daleko od Afrike, tako da poljoprivrednici, veterinari e, moraju biti obavišteni ovoj bolesti. Ovo je prilično nova bolest, te moramo organizirati kampanje za podizanje svijesti. Kao što sam rekao, ova bolest pogađa svinje i divlje svinje i moramo e, moramo krenuti sa ubijanjem tih inficiranih e, zaraženih e, životinja kako se bolest ne bi prenosila dalje. ponekad kada i ovdje možete vidjeti dakle sredstva koja koristimo koja su dodjeljena od strane Europske unije za četiri zaražene države članice u posljednjih nekoliko godina. Također imamo i sustav revizije, imamo e, direkciju koja je zadužena za e, reviziju i koja također provodi inspekcije e, kako bismo znali da li funkcioniramo na dobar ili manje dobar način i države članice prema našim ispitivanjima veoma dobro e, otkrivaju e, tu bolest u prilično ranoj fazi. Na taj način se može spriječiti dalje širenje bolesti. E, kao što smo vidjeli, sve zemlje nisu zaražene bolešću, iako su to Rusi predviđali ranije. Njemačka nije zaražena tom bolešću, iako ste mogli vidjeti na onoj karti gdje je Rusija predviđala razvoj bolesti da bi i ta bolest trebala prijeći i u Njemačku Njemačkoj i upravo zbog toga što e, ograničavam, što primjenjujemo ove stroge mjere, uspjeli smo spriječiti dalje širenje ove bolesti. Mi moramo naravno poboljšati našu e, sigurnost, e, registriranje, kretanje i moramo imati i dodatna sredstva. Na međunarodnoj razini surađujemo sa našim partnerima kako bismo imali regionalni pristup borbe protiv bolesti. Ovo je bolest koja prelazi granice te ne možemo E, zatvorati oči pred onim što se dešava s našim susjedima. Zato i imamo e, međunarodne organizacije pod čim pokroviteljstvom e, radimo, sastajemo se, raspravljamo o ovom pitanju i pokušavamo nadzirati provedbu mjera o kojima se dogovorimo s našim susjedima. Za to računamo na naše stručnjake koji odlaze na lice mjesta i koji provjeravaju E, kakva je situacija, daju nam informacije iz prve ruke. To je za sad bilo dosta uspješno e, i razina suradnje s našim susjedima se dosta poboljšala u posljednjih nekoliko godina. Naravno, stručnjaci nam daju preporuke e, koje vode ka poduzimanju akcija. Za neke od akcija su potrebne financijska sredstva, E, kako bi se one mogle e, realizirati. U svakom slučaju suradnja je jako dobra. Također imamo i e, kritične točke kojih smo svjesni. Mi znamo da je ovo bolest koja prelazi iz sa divljih životinja na proizvodnju i uzgoj životinja. Znamo da E, postoje odredbe u e, zakonodavstvu o o nehranjenju životinja e, određenim prehrambenim proizvodima. Također trebamo vrlo brzo uklanjati ostatke mrtvih životinja jer znamo da te mrtve životinje mogu pojesti neke druge e, životinje koje traže hranu i na taj način se bolest nastavlja prenositi. Dakle, to je nešto što je za nas e, značajno. Vidite da se zaista suočavamo sa vrlo kompliciranom e, situacijom. Također imamo i neke druge poteškoće na svjetskoj razini. Naši i vezano uz trgovinu, naši susjedi e, su nam nametnuli e, zabranu e, izvoza svinskih proizvoda. Rusija jednostavno nije dala opravdanje za ovu zabranu. Europska unija je izradila plan za regionalizaciju koju ste vidjeli malo čas, koji ispunjava međunarodne standarde i stoga smatramo da je zabrana za proizvode iz Europske unije zaista neopravdana, te smo uputili prigovor Svjetskoj trgovinskoj organizaciji e, i Svjetska trgovinska organizacija je objavila izvješće o ovom 2006. godine u osmom 2016. godine u osmom mjesecu, a e, Ruska federacija ima pravo prigovora na ovo izvješće. Dakle, kao što vidite, borimo se protiv bolesti, ali se borimo i na drugim područjima kao što je, na primjer, trgovina. Mi znamo da dosta toga nam može pomoći u borbi protiv ove bolesti. Divlje svinje nisu vrsta životinja koja migrira, oni ostaju na istom mjestu, tako da nam to pomaže i također e, znamo da nam pomaže i činjenica da nema puno tih divljih e, svinja koje su e, zaražene i pokušamo spriječiti ulazak tih divljih svinja na poljoprivredna gospodarstva kako se bolest ne bi prenijela. Ako imamo ovaj bol, ovu bolest koja je prisutna samo kod divljih životinja, možemo ju e, tretirati na drugačiji način u odnosu na to ako se pojavi kod, domać, kod e, životinja u uzgoju. Znamo također da je ovo virus koji ne prouzrokuje e, koji se ne prouzrokuje u koji se ne može prenositi predugo jer je ovo smrtonosna bolest, dakle životinja koja bude zaražena ovom bolešću e, vrlo brzo umre. I znamo što učiniti sa e, divljom svinjom. Imamo e, opcije koje mogu biti dobre ili ne mogu biti radikalne opcije. E, možemo pokušati uklanjati e, ostatke e, životinja, dakle ubijati divlje životinje i stalno uklanjati ostatke tih divlje životinja, ali to ne može funkcionirati. Moramo, ono što možemo činiti je brzo uklanjati ostatke mrtvih životinja iz šume, ali kako definirati to što je brzo, mi znamo jedino da moramo e, ići ka dugoročnim e, aktivnostima borbe protiv ovog problema na održivi izvediv način. Znamo da možemo E, raditi na smanjenju e, populacije divljih životinja, dakle treba ih prestati hraniti kako bi mnogi od njih e, umrli prirodnim putem, naročito zimi kada teže mogu pronaći hranu, osim ako mi, dakle ljudi ili lovci im damo neku hranu, dakle to ne bi trebalo raditi i možemo na održiv način smanjiti populaciju divlje svinje E, na taj način što e, ćemo loviti ženke divljih svinja kako bi na prirodan način e, broj divljih svinja se smanjio i na taj način bismo spriječili dalje širjenje bolesti. To je ono što radimo sad. A što ćemo učiniti u budućnosti? Na koji način ćemo primijeniti znanstvene savjete koje dobivamo od tijela za e, zdravlje e, životinja i što smo naučili od naših susjeda sa istoka. Mi smo odlučili se za dugoročne e, opcije upravljanja divljim svinjama. radimo na selektivnom, intenzivnom lovu odraslih ženki. Mi ne želimo ubijati sve e, životinje, ali želimo e, ubiti one životinje koje šire dalje e, bolest. Zbog toga dakle, radimo na ovom selektivnom lovu odraslih ženki, zabranjujemo hranjenje ovih divljih životinja, naročito tamo gdje postoji E, velik broj zaraženih tih, e, bol, tih životinja, iako nailazimo na otpor lovaca za to. E, zbog toga radimo na osvještavanju ljudi kako bi i lovci shvatili što se dešava. I naravno pokušavamo vrlo brzo ukloniti ostatke mrtvih životinja. trupove mrtvih životinja, dakle što je prije moguće. To znači da moramo imati i dodatna sredstva za to. Još nešto čime se mi bavimo je ljudski faktor. E, boriti se protiv e, divljih životinja je teško. Ljude možemo barem informirati, možemo podići svijest ljudi. E, ljudi. Zato koristimo financijska sredstva, ali koja pružamo za uzvrat e, određenih obaveznih e, akcija. Poljoprivrednici nekada ne žele učiniti neke stvari koje im ne idu u prilog. Zbog toga mi moramo e, uvesti dodatne mjere. Također, poljoprivrednici moraju znati da neke stvari ne mogu raditi kada se nalazimo u razdoblju borbe protiv e, ove bolesti. I tu dakle imamo e, sličnu situaciju sa poljoprivrednicima i lovcima, naročito ako poljoprivrednici su isto tako i lovci, dolazi do sukoba interesa. E, dakle, mogu ubijati te životinje zimi, E, dakle divlje životinje e, ili se baviti odnosno brinuti za životinje koje uzgaja. Oni moraju odabrati žele li e, se zabaviti nedjeljom i ubijati divlje životinje ili se brinuti o životinjama u uzgoju. Mi naravno e, želimo djelovati na dinamičan način, revidirati i prilagoditi pravila svaki put kada je to nužno. Što se tiče regionalizacije, mi razmišljamo o izmjeni i prilagodbi tih pravila kad god je to potrebno. Na ovaj ili onaj način ili proširiti E, određenu zonu ili je smanjiti ukoliko rizik nestaje. I već razmišljamo o izlaznoj strategiji, dakle ukidanju ograničenja koja jesu zaista teška za proizvođača, ali e, kako bi naše mjere bile održive moramo e, vidjeti kako olakšati život proizvođačima E, kada poduzimamo ove mjere. Zbog toga e, moramo poštriti veterinarska pravila, e, ojačati nadzor za uočavanje bolesti. Jedino na taj način možemo spriječiti da veliki dio proizvodnje svinja u Europi bude pogođen. Sjećate se koje su dijelovi Europe pogođeni E, dakle jedan dio Polske, Latvije, Litve i e, jedan dio Estonije, ali veliki dio Europske unije nije pogođen još ovom bolešću. Ovo moramo imati na umu. Ako uklanjamo i ubijamo divlje svinje, to ne znači da ćemo u potpunosti iskorijeniti bolest, jer širenje bolesti ne ovisi o broju zaraženih divljih E, svinja. Iako imamo mali, samo mali broj divljih svinja koje su zaražene, one mogu i dalje prenositi bolest, kao što se bolest može prenositi i preko trupova tih divljih svinja koje se mogu naći u šumi. I to je poruka koju je teško prenijeti, koju, koju, a, koju ljudi moraju shvatiti, naročito naši susjedi. Ovo je e, bolest koja je dosta spora, da je brza, E, kao što je ptičja gripa, na primjer životinje bi, zaražene životinje bi vrlo brzo umirali. A e, kroz pasivni nadzor, pasivni nadzor je situacija gdje nam ljudi ukazuju na to gdje se nalaze bolesne životinje, mi uspjevamo e, uočiti 97% mjesta na kojima izbije bolest, ali još uvijek nam preostaje onih 3% koje ne otkrijemo na vrijeme. Hvala vam lijepo. Htio bih samo još iskoristiti tri minute vašeg vremena kako bih vam rekao da je ovo zaista novi izazov e, s kojim ćete se i vi upoznati sada kada vam pokažem ove mape, a koje ne mogu naći. E, želim samo reći da je e, nešto o takozvanoj LSD bolesti koja pogađa samo toku. Egzotična bolest koja je došla u EU kroz Tursku i zahvatila je područje Balkana, e, veoma široko područje Balkana e, i drug, kao i na primjer Grčku, Bugarsku, e, Crnu Goru, Kosovo, Albaniju, a na svu sreću ta bolest je zaustavljena u blizini Hrvatske i sjevernog dijela Bugarske. Dakle, Rumunjska, Mađarska i Hrvatska nisu pogođene ovom bolešću. I to zahvaljujući intenzivnim naporima veterinarskih službi koje su poduzele određene mjere u posljednjih nekoliko mjeseci i masivno su cijepile E, životinje u ovom području. To je egzotična bolest, bolest koja nikada nije bila prisutna u Europskoj uniji, niti u Europi ranije. Radi se o ozbiljnoj bolesti koju prenose e, E, kukci. Dakle, ovo je zaista pravi izazov za nas, ali imamo cjepivo. Cjepivo koje se može koristiti. E, europski fondovi nam omogućuju da pružimo cjepivo onima kojima je to potrebno, na primjer e, Bugarskoj i Hrvatskoj, koja služe kao tampon zona za zaštitu ostatka Europske unije, kao i Grčka koja je teško pogođena ali također i europske zemlje, Crna Gora, Albanija, Kosova, Kosovo, bivša Jugoslavijska republika Makedonija. To su također zemlje koje imaju pristup ovom cijepivu. Dakle, htio sam vas e, informirati o tome da se ne suočavamo samo na sjeveru sa ovako teškim izazovima, već isto tako i u jugoistočnom e, dijelu i mi e, što se tiče ovih bolesti moramo se osloniti na učinkovitost borbe protiv nje naših susjednih zemalja. Hvala. Bardzo dziękujemy. Otwieramy pytania, dyskusje, wypowiedzi. Hvala lijepa. Sada ćemo dati riječ zastupnicima da postavljaju pitanja. Najprije gospodin Rope. Hvala lijepa što ste mi dali riječ, e, predsjedniče. E, hvala e, također što ste ovu temu stavili na današnji dnevni red. U Litvi i općenito u baltičkim zemljama situacija zaista jest ozbiljna i ne poboljšava se. Poduzete mjere omogućile su nam da se problem lokalizira. Međutim, sve u svemu, imamo osjećaj iščekivanja. Čekamo najprije da sama bolest nestane. Tužno je vidjeti da postojeće mjere pomažu jedino da se cijela bolest lokalizira, međutim ne liječe je. A mm, ovo o čemu se dogovorilo vezano e, za lov ženki. To se jednostavno ne radi. Lovci e, to e, ne prestaju hraniti divlje svinje. Radi se o ozbiljnoj bolesti. Moramo zato donositi obvezujuće mjere kako bi se svih, e, svi tih mjera pridržavali. U Poljskoj je došlo do dosta velikog izbijanja bolesti nedavno i nažalost u Poljskoj se situacija pogoršava. Prema tome, čini se da se situacija malo poboljšala prema onome što ste rekli. Međutim, to je pogrešan dojam. Ja dolazim iz kraja gdje je prošle godine ubijeno 20.000 20 e, tisuća svinja. A razlog da je došlo do izbijanja bolesti u tom kraju nije poznat. Još se nije uspjelo ustanoviti, ne zna se je li do toga došlo radi e, stočne hrane e, ili jesu li prenosnici bile muhe ili komarci ili možda iz nekog drugog razloga. Činjenica je da se jednostavno ne zna zašto je do izbijanja bolesti došlo. Stvarno je e, žalosno da EU unija nije uspjela postići dogovor s Rusijom i e, Bjelorusijom. U EU uniji e, su pravila puno stroža. No, Bjelorusija je samo na onim farmama na kojima je bolest izbila se primjenjuju mjere. Postoji opasnost dakle, da će se bolest od e, tamo proširiti e, putem životinske hrane odnosno hrane za životinje. Prije otprilike godinu dana sam saznao nešto vezano za cijepiva. Očekivao sam, inače da ćete nešto o tome reći u vašem izlaganju. Nije još uvijek izvjesno hoće li se naći cijepivo protiv te bolesti. Koliko ja znam, nije objavljen javni natječaj za proizvodnju cijepiva. Što će se dogoditi u budućnosti? Velik e, broj poljoprivrednika ne mogu uzgajati svinje za vlastite potrebe, a mnogi u e, Litvi i u Latviji se pitaju hoće li to moći kada će moći proizvoditi e, to, proširiti proizvodnju. Potrebno je naravno da radimo na, izgra, na tom sektoru. Gospođa Uvažene dame i gospodo, pa željela bih najprije srdačno zahvaliti komisiji na ovom opširnom izvješću i na detaljima koje ste nam iznijeli. Mislim da smo na dobrom putu. Ovaj tjedan sam bila u Latviji i znam koliko su gospodarstva pogođena. E, radi se o preživljavanju poljoprivrednika koji ne znaju kako dalje. Vi ste nam vrlo jasno predočili problematiku divljih svinja, a ja bih sada željela reći da mi u Bavarskoj svake godine moramo ustrijeliti 60 tisuća svinja e, zbog zabrinutosti da će se bolest dalje prenositi. Ona je vrlo velika i stoga još jednom apeliram na vas da e, mjere iskorjenjivanja ove bolesti budu što je moguće više aktivne. E, mislim da u Njemačkoj mjere za uklanjanje trupla su od ključne važnosti. U Njemačkoj se e, trupla oboljelih životinja e, pale, spaljuju. E, to i nije baš jednostavno, no ove špekulacije o razlozima izbijanja ove bolesti. Malo ću sad proturječiti prethodnim govornicima. Nema smisla e, sada nagađati koji su uzroci. Moramo jednostavno djelovati. Trebali bismo, se, e, bismo sklopiti više sporazuma sa Rusijom. Moramo o tome razmisliti. Tu moramo ostvariti napredak jer zabrinutost u e, svinjogojskim gospodarstvima je vrlo velika i poljoprivrednici u Njemačkoj ne smiju hraniti svinje kuhinskim otpacima, to smo odavno zabranili i nadamo se da će to u drugim zemljama biti spriječeno. Hvala na ovoj ovako općenoj prezentaciji ove opasne zarazne bolesti koja je e, velika opasnost i e, kod nas na jugu Njemačke, ali znamo da sve svinje ugibaju i ako ćemo imati cjepivo koje je istinu djelotvorno, molim vas da učinite sve što je u vašoj moći i uložite novac da to cijepivo e, se bude moglo primjenjivati ako dođe do e, brz, bržeg širenja zaraze. Ja sam u kontaktu sa našim veterinarskim službama i oni bi rado surađivali u proizvodnji takvog cijepiva i pomogli ukoliko to mogu. Molim vas, pokušajmo zaštititi naše životinje, naše poljoprivrednike i mislim da ćemo uspjeti u tome i kod e, afričke svinjske kuge i kod ove nove bolesti goveda koja se pojavljuje. Hvala. Hvala predsjedniče i hvala na gospodinu na ovako detaljnom izlaganju. Želim postaviti ime, e, e, pitanje ime finskog kolege koji kaže Afrička svinska kuga zaista zabrinjava e, sve u Poljskoj, Baltičkim zemljama i drugim zemljama duž istočne granice. Vi ste učinili mnogo toga da se spriječi virus, ali situacija u susjednim zemljama nije pod kontrolom i to izaziva zabrinutost. Najveći izvor zabrinutosti je nedostatak pouzdanih podataka o situaciji u Rusiji, naročito u Sankt Petersburgu. Ima dakle dva pitanja. E, želi pitati Europsku komisiju kako bismo mogli dobiti e, pouzdane podatke o toj bolesti u Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji. A drugo pitanje odnosi se na područja s rizikom i e, što se e, može napraviti na svinjogojstvima, da li ih treba e, isprazniti i što se onda napravi s njima. I još jedno pitanje, naime, čuli smo da glavna uprava Sante i ruske vlasti su e, ušle u razgovor. Govorili ste o e, situaciji u VTO-u. Da li Europska komisija i dalje pregovara i, e, pokušava izvoziti uz Rusiju iz Rusije. Thank you, Chairman. Gospodin Hvala, ovo je bila izvrsna e, prezentacija o kojoj smo puno staznali. Prvo pitanje koje bih htio postaviti odnosi se na simptome. Da li ti simptomi zapravo se ne izbijaju neko vrijeme i ako da, e, koliko dugo je e, životinja bolesna, a kada tek izbiju simptomi i nakon koliko vremena onda E, ta životinja ugine, jer to može biti jako bitno. Nadalje, divlje svinje sudjeluju u širenju bolesti. Prije, e, zapravo nema tako puno e, divljih svinja u Velikoj Britaniji. Nije ih barem bilo prije 40 ili 50 godina, međutim uzgojeni su kasnije, tako da sada postoji populacija E, divljih svinja u Velikoj Britaniji. A postoji također i mnogo svinja koji se uzgajaju e, van e, poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, slobodno se kreću i zato mogu lakše doći u kontakt s divljim svinjama. Dakle, zanima me na koji način se to bolest može širiti osim kontakata i prenošenja divlje svinje pa domaće svinje, hranjenje i E, i e, trupla životinja. E, I isto tako ne mogu se točno sjetiti kako se zovu one životinje, zapravo radi se o pticama čije, koje se hrane kao lešinari tu, na truplima tih životinja i one bi kao ptice selice onda mogle prenijeti tu bolest. Tako se naime već dogodilo za jednu drugu bolest u prošlosti. Još jedna stvar, govorili ste o Rusiji. Ne kažem da se ne slažem s vama, ali e, čini mi se da je Rusija kroz to što je zabranila izvoz zapravo se ponijela odgovorno. Čini mi se da e, bi se trebalo tako ponašati, a svjetske e, tijela su rekli da je to kriva vrsta ponašanja. Možete li mi to pojasniti? A e, isto vremeno mislim da imate pravo kada kažete da neki ljude vole loviti veprove, a isto tako uzgajati svinje. Ima ih u e, e, mojoj zemlji oni koji su lovci na fazane, a istovremeno uzgajaju isto tako i, e, e, i e, kokoši perad. I ja sam zapravo jedan od njih. Puno hvala. eh, gostava que me alguma sobre o que se passa na Itália. Htio bih dobiti informacije o Sardiniji. Sardinija je dio eh, Italije na kojem postoji afrička svinska kuga. Htio bih znati da li je ta bolest tamo endemska ili je pak sad došlo do izbijanja zaraze. Naime, je li došlo do zaraze ili e, znamo li nešto više o izbijanju te bolesti na e, tom otoku na jugu Europe? Drugo pitanje je kakvi kontakti postoje između divljih svinja i domaćih svinja. U mnogim zemljama e, zakon je vrlo strog i ti propisi traže i to je obvezno, da e, treba postojati jedan ograđeni dio koji mora biti u dužini od barem 100 metara za slučaj da e, postoji mogućnost kontakata između divljih svinja i domaćih svinja. I jednostavno e, ograda je tamo kako bi spriječila takav kontakt. vidimo na terenu u mnogim zemljama da se to pravilo nažalost ne primjenjuje. U zemljama koje nisu uspjeli spriječiti kontakt između domaćih i divljih svinja, da li je tamo e, veća učestalost afričke svinske kuge nego li u drugim zemljama. Još jedna e, stvar koju bih htio postaviti o, žarištima i o, e, područjima velikog rizika. Što se događa ako se životinje iz tih područja šalju u klaonice? Kakve se mjere tada pozuzimaju? Da li se to primjenjuje na sve životinje ili se pak samo e, uzimaju uzorci? Što je s e, mesom od tih životinja koji dolaze iz e, područja gdje se sumnja na bolest? Ne možemo ovdje govoriti samo o divnim svinjama. Ako se radi o mesu koje je prerađeno, ne znamo može li u takvoj prerađenom mesu virus i dalje živjeti. To bi bilo jako važno znati i kakve se mjere poduzimaju na toj razini. Još jedno. Što ako e, postoji da li se pravi e, veterinarski nadzor kada se čini da je e, bolest više nije prisutna. Dakle, da li se u tom slučaju e, vrši neka kontrola? Imam i još jedno pitanje. A činjenica da e, se pojavljuju simptomi Naime, postoje dvije vrste svinjske kuge, jedna afrička, druga e, klasična. I e, da li se zapravo može lučiti koje su simptomi koje bolesti? Postoji li plan za iskorjenjivanje i jedne i druge? Jer klasična e, svinska kuga je bolest za koju postoji cijepivo, dok za afričku svinjsku kugu takvo cijepivo ne postoji. A činjenica je da se obje bolesti pojavljuju na istom geografskom području. Htio sam postaviti pitanje o embargu, ali e, kolega me već preduhitrio. Ono što je točno jest da zemlje e, koje za sada nisu zaražene tom bolešću moramo paziti da bolest do njih ne dođe. Hvala. Puno hvala. I ja se želim zahvaliti predstavniku Europske komisije na izlaganju koje je održao. Izlaganje je bilo zaista jako detaljno i na taj način smo shvatili koliko je to e, raširen e, na bolest. Ja sam iz Poljske. Poljska jest jedna od zemalja pogođena tom bolešću. Bolest se pojavila na granici Poljske i zapravo se e, lokalizirana je u nekoliko okruga. Međutim, to se ipak odražava na e, cijelu zemlju jer je cijena svinjskog mesa još više pala i poljoprivrednici zbog toga pate. Poduzeli ste vrlo rigorozne mjere. <clears throat> Zapravo raspolažete čitavim nizom mjera koje dobro primjenjujete. <clears throat> S jedne strane poticaje u riskantnim područjima gdje se poljoprivrednike postiče da ne uzgajaju svinje u sljedeće tri godine. Usvojen je kod nas samo jedan zakon koji dakle se odnosi na ono područje gdje do bolesti još nije došlo, ali bi moglo doći. Skupljene je, su također svinje koje će se nakon toga dati dobrotvornim organizacijama. Sve to e, zapravo traži ogromne novce. Može li Poljska prilikom izvršavanja tih programa računati na europske fondove ili ćemo morati sami to financirati. Gospođa moja. Hvala. Želim čestitati našem izlagaču. E, međutim, kao što je upravo rekao kolega iz Poljske, ne govori se o jednom od žarišta e, u kojoj već postoje puno godina. To je Sardinija. Ja sam sa Sardinije. E, Postoji problem svinske kuge i zaista me čudi da niste o Sardini govorili u vašem izlaganju. E, bez obzira od onoga što je rekla Europska komisija koja je još 2013. godine poslala predstavnike da vide da li se na Sardiniji primjenjuju mjere, za borbu protiv svinske kuge. Međutim, ništa od toga jer u Italiji se vrlo često traže sredstva iz Europske unije, ali nakon toga se ništa ne napravi kako bi se e, primijenilo nešto da se prestane sa širenjem epidemije. Recimo, što je sa zooprofilaksom? E, u Italiji su i jednostavno e, se s time prestalo dovoljno baviti zbog određenih vrsta cijepiva za životinje. U osnovi sada je svinjogojstvo zapravo u krizi u Italiji i kao i obično ceh plaćaju europski građani koji traže odgovor od Europe. još jedna stvar. Nedavno, 18. rujna, e, je bila upravo jedna skupina sa zadatkom u Sardini koja je trebala nadzirati kako se fondovi u regijama primjenjuju. Ja vam jednostavno želim e, reći da se nadam da će ta e, radna skupina konačno stvarno početi nadzirati kako se koriste europska sredstva. Dziękuję pan poseł Hvala lijepa. E, zastupnik Luazo. Hvala lijepa. I ja sam smatrao da se radi o, izlaganju koje je bilo jako, jako zanimljivo. I e, E, pitanja koja želim postaviti vrlo su slična onima koje je postavio gospodin Agnju. Radi se o tematici koja jako brine poljoprivrednike kao i lovce. Ja sam lovac. Zapravo ono što me zanima jest na koji način se ta bolest e, manifestira kod divljih svinja. Mislim da se bolest jako brzo razvija. Isto tako zanima me mogu li je prenijeti i neke druge životinje, primjerice lisice kao što je slučaj za trihinelozu. Hvala. Nema daljnjih javljanja za riječ. Možda biste mogli ukratko se još referirati na na divlje svinje. Rekli ste da nema odgovarajućih djelovanja na tu bolest. Kako vi vidite situaciju sa divljim svinjama? To e, nije tema koja je izravno vezana uz ovaj problem. No, često smo doživjeli nepoštivanje određenih normi koje su određene za određene životinjske vrste. To je jedna vrlo delikatna tema i za poljoprivrednike. Postoje različite životinje. Upravo gledam sad ovo crno tržište kod divljih svinja. Na to mislim. Hvala. Hvala na vrlo poticajnim pitanjima uviđam da mnogi od vas su dobro upoznati sa veterinarskom problematikom, time sam zadovoljan. Proći ću kroz većinu pitanja redoslijedom kojim su, ne baš redoslijedom koji, koji su postavljena, ali pokušat ću. Pokušat ću grupirati pitanja kako bi moji odgovori bili koherentni što činimo sa lovom na ženke divljih svinja. Upravo je predsjedavajući zaključio da primjenjamo dva glavna instrumenta koja imamo. Prvi su poticaji kako bismo potaknuli lovce da love ženke, plaćamo im novcem Europske unije, budući smo dušli, dajemo premiju svakom lovcu koji nam donese truplo e, nedavno ulovljene ženke i trup je odnesen na mjesto gdje će biti sigurno uništen. I to košta. Cijena varira, no 75% tih troškova je pokrivena novcem EU-a. To je vezano i sa drugim načinima poticanja pravih i ispravnih lovačkih praksi. E, lansirali smo kampanju osvješćivanja i pokušavamo educirati lovce u smislu toga što ne bi smjeli činiti i 75% troškova te kampanje financirano iz proračuna EU-a. I na posljedku naznačili smo e, lovočuvarima E, i aktivistima zaštite okoliša koje su prakse koje su kontraproduktivne e, vrste lova koje su zabranjene e, nadležna tijela se brinu da se te zabrane provode isto tako hranjenje divljih svinja kako bi se populacija povećala to je kontraproduktivno i zabranjeno zakonom. Nadamo se da kombinacijom tih instrumenata su obuhvaćene barem divlje svinje. Znamo kako se bolest prenosi, to nije nova bolest, ne prenosi se e, niti lisicama, e, niti muhama, niti e, pticama lešinarima. Mi znamo koji su načini prijenosa i tijekom 60. i 70. godina smo prikupili, 80. prikupili smo iskustva, posebice na, na Iberijskom poluotoku i iz toga smo izvukli pouke. Mi znamo što se dogodilo u Poljskoj i što se tamo događa ljeti. To, to su bili rezultati djelovanja kriminalaca koje policija kazneno progoni. Oni su prodavali zaraženo meso svinja. Moje osobno strahovanje je da taj kriminalac se bavio tom aktivnošću blizu e, uspostavljenog zaraženog područja, blizu granice. Dakle, kriminalno kazneno djelovanje ljudi, pojedinaca je tu vrlo opasno i mi smo uključili policiju koja nadilazi veterinarski sektor. Kako surađujemo sa našim susjedima? Kao što sam rekao, sa Rusima moram priznati, uključen sam u dijalog s njima. Situacija se poboljšala radikalno kada smo obuhvaćeni krovnim međunarodnim multilateralnim organizacijama kao što je e, FAO i e, Organizacija za zdravlje životinja. Pod tim krovom Rusi mogu, su prilično kooperativni. Klaster e, izbijanja životinje na sjeveru Rusije u smjeru Finske je zabrinjavajući, no to je barem nešto što je definirano i oni jesu svjesni toga i znaju koje manjkavosti postoje u ruskom sustavu. Oni nisu baš toliko dobri kao koliko smo mi dobri u trošenju novca kako bi se detektirale bolesti, no barem su iskreni. U, sa Belarusom je mnogo teže surađivati. To je zemlja koja negira postojanje problema. Oni ne prijavljuju bolest od 2013. U pravnom smislu, u veterinarskom pravnom smislu, oni tvrde da nemaju te bolesti i mi smo prijetnja za njih i oni nam to otvoreno kažu u lice. Mi nemamo, mi nemamo problem, vi imate problem. Vidjeli ste zemljovid. To je smiješno, to je uvreda da oni negiraju pojavu te bolesti u svojoj zemlji. Teško je pregovarati sa nekim tko je partnerom koji je tako malo transparentan. Nisam želio u prozirnice staviti pojam cijepiva. Rekao sam da istražujemo kako bismo pronašli nove alate za nadzor bolesti. Nisam uključio riječ cijepivo zato što ne postoji čak niti cijepivo koji bi bilo kandidat. Još smo uvijek daleko od pronalaska kandidata kojeg bismo mogli uključiti u testiranja i staviti na tržište, u prodaju tijekom sljedećih godina i to većeg broja godina, mnogo godina. Dakle, nemamo cijepivo i moramo suzbijati bolest bez cijepiva dok ulažemo u pronalazak cijepiva čim se pojavi šansa za cijepivo, mi ćemo nadopuniti i modificirati naše politike, kao što smo to učinili kod drugih zaraznih bolesti. Čim se, čim se pronađe cijepivo, primjenjivat ćemo cijepive. U nekim slučajevima smo imali cijepiva loše kvaliteta, ali bolje je ikakvo cijepivo nego nikakvo cijepivo moram reći da sam i dalje pesimističan po pitanju cijepiva i ja bih želio znati kada ćemo se moći riješiti te bolesti, no još uvijek nemam nikakav vremenski obzor pred očima. Dovoljno mi je to što zemlja izgleda prilično zabrinjavajuće. Kada iz Brisela sagledate cijelu Europsku uniju, uspjeli smo ograničiti širenje bolesti, a to je već uspjeh sam po sebi. Da bismo se kako bismo se mogli riješiti trupla. U središnjoj Europi postoji metoda za klasičnu svinsku kugu. Oni imaju know-how, stručna znanja i mi znamo kako e, moramo postupati sa truplom kako bismo eliminirali virus, ulažemo u te postupke i financiramo sigurne načine eliminiranja trupla uz opremu i infrastrukturu u zemljama koje su najviše pogođene. Konkretna pitanja iz Finske. Kako doći do više pouzdanih podataka? Putem sastanaka moramo razgovarati sa njima, moramo ih financirati. Sve što možete zamisliti smo pokušali kod Rusa sam inzistirao da nam daju sve podatke koje imaju. Ako nemaju više podataka, onda nemaju kapacitete da ih prikupe i možda nemaju namjeru da čine više. No, s njima se sastajemo svaka dva tjedna. I postoje možda neki drugi pregovori. Teško je pregovarati s njima i istodobno pokretati i E, tužbene postupke protiv njih. E, na, što se tiče pregovora sam optimističan, no ne mogu vam dati nikakvu naznaku oko toga hoćemo li biti uspješni. Ne postoje promjene na različitim razinama, naravno i na mojoj razini. Koliko dugo gospodarstva ne smiju imati životinje nakon što e, se pojavi bolest, to je u zakonodavstvu utvrđeno da zbog zaraze ne, morate biti prazni nekoliko tjedana, nakon toga će se testirati koliko čisto je gospodarstvo e, u vodećem takozvanih pokusnih e, prasadi koja će biti eliminirana odmah ako se pojavi zaraza. Ne brinite, dakle, znamo što radimo. Bili smo vrlo uspješni na Iberijskom poluotoku. Pola polotoka je bilo zaraženo 70. godina, a naše kolege u Portugalu i Španjolskoj su uspjeli iskorijeniti bolest rudimentarnim alatima 80. godina, bez cijepiva, samo primjenjujući ono što ovdje piše, sigurno obveznim sigurnosnim mjerama posvemašna separacija između svinjogojskih pogona i divljih svinja, e, udaljenostima i ogradama. To se može napraviti. To je korisno na dva načina, time se promiče takvo ponašanje ili se e, mogu nametati ograničenja. To su dva moguća načina. Dobio sam upute da pogođene zemlje i znaju najbolje kako, se, kako promicati biosigurnost na svom teritorijalnom području. Na nekim otocima u Ujedinjenoj kraljevini vi imate sreće jer nemate divljih svinja. Divlje svinje su velika opasnost ne samo za afričku svinjsku kugu, već i za klasičnu svinjsku kugu u Njemačkoj, Belgiji i Luksemburgu se to dogodilo. Oni su uspjeli iskorijeniti bolest, no postoji cijepivo no bruceloza svinja, bruceloza svinja je noćna mora. Dakle, ako, ima teritorij bez divljih svinja, kao što to slučaj u Divnoj Kraljevini Danskoj, ne bi uvodio sa veterinarskog gledišta divlje svinje i razmišljajući o održivoj proizvodnji svinjetine. Tu nemojte ništa mijenjati. Sardinija. Na zemljovidu je ucrtana njihova situacija, no odlučio sam ne kontaminirati problem afričke svinjske kuge na Baltiku, u Poljskoj i u našem susjedstvu na istoku sa vrlo dobro poznatim problemom na Sardiniji koji ima različite komponente i koji i dobro je poznato da se radi o snažnoj socijalnoj komponenti s kojom se treba uhvatiti u koštac na lokalnoj razini vrlo sofisticiranim sociološkim instrumentima i nije tajna da postoji nedostatak provedbe temeljnih pravila u tom dijelu Europe. Nadležna tijela jako dobro to znaju i ona pokušavaju poboljšati situaciju i implementiraju povjerenstva, nadležna tijela i uspostavili su zapovjedni lanac. Uključili su čak i policiju stražare, čuvare koji bi trebali riješiti problem koji je vezan uz ponašanje ljudi. No to je izazov, zato sam pokušavao odjeliti Sardiniju, jer Sardinija je otok, bolest je ograničena tamo i Sardinija ne predstavlja rizik ni za koga, ljudi na sredini bolje od mene znaju što učiniti. E, moj bivši šef jedinice je na Sardini i pokušava tamo učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi tamo riješio situaciju na sredini ima socijalna komponenta, oni primjenjuju oba elementa i mrkvu i štap, kaznu i nagradu, no dodijelili su mnogo novca iz fondova za ruralni razvoj i za poljoprivredu kako bi riješili problem te bolesti. To je dobra praksa koja je popraćena i djelovanjem policije i oni gradonačelnici tamošnjih gradova su pod pritiskom i stoga su odlučili oštro se uhvatiti u koštac sukladno italijanskom zakonodavstvu i sa izagnostom AU. Razlika između afričke svinjske kuge i klasične svinjske kuge to iziskuje detaljno veterinarsko znanje vizualno. E, simptomi su slični, no kod klasične svinjske, klasična svinjska kuga se brže širi u svinjogojskim gospodarstvima. U roku od nekoliko dana većina životinja je zaražena dok je napredak afričke svinjske kuge nešto sporiji. No s druge strane, klasična svinjska kuga e, je manje smrtonosna. Nakon dva do tri tjedna u jednoj zaraženoj farmi, afričkom svinjskom kugom, većina životinja ugibaju, dok od klasične svinjske kuge treba, trebaju mjeseci da e, većina životinja ugine. To su dva različita izazova, nazivi su slični, virusi su posve različiti, imamo različite alate, imamo dobro kvalitetno cjepivo za klasičnu svinjsku kugu, no kod afričke svinjske kuge nemamo cjepivo. Što se tiče razdoblja inkubacije, ono je vrlo brzo i klinički znaci su dramatični i vrlo vidljivi životinje dobivaju visoku temperaturu, apatične su, ne jedu i ugibaju u roku od nekoliko dana. Napredak od e, jednog tora do drugog svinjogojskog tora, ako se svinje nalaze u različitim objektima, potrajeće da se prenese bolest iz jednog objekta u drugi i razdoblje inkubacije se akumulirano nije duže od jednog tjedna da se zarazi cijelo, cijeli svinjogojski pogon. To nije nova bolest, to je nešto što je e, dobro opisano i postoji prikladno zakonodavstvo. Učinak na cijene, poticaj, održivost i financijska pomoć – primjenjujemo različite instrumente koje imamo. Evropska unija nije štedjela novac vezano uz e, podršku veterinarima i e, za tržište. Komisija imala sljedeći stav. Veterinarske mjere koje sam danas opisao se primjenjuju po potrebi bez ograničenja uz opravdane troškove koji su uistinu relevantni za nadzor životinje. Dakle, plaćamo za zaražene farme, plaćamo za farme koje su izložene e, klanju. sve se to pokriva iz fondova EU-a. Također su aktivnosti vezane uz divlje svinje, nadzor, uništavanje trupova, premije lovcima kada e, strijele ženke. Postoji stopa sufinanciranja koja je naznačena u zakonodavstvu, no kod ove, kod ove četiri zemlje iznosi 75%. E, primjena drugih fondova da bi se kompenzirale tržišne cijene slijedi nešto drugačiju logiku u pravnom smislu u Europskoj uniji i aktivira se ovisno o tržišnim čimbenicima ne, vezano uz pragove koji su određeni na tržišnoj razini. Ne mogu vam reći koliko i kada, jer to ne znam na pamet, koliko iznosi tržišne cijene. Mislim da sam odgovorio na većinu pitanja. Možda sam zaboravio neka pitanja, no nisam mogao ni sam sve upamtiti simptomi kod divljih svinja. Njih ne možete vidjeti na, samo na trupu divljih svinja možete vidjeti simptome, odnosno vidite povećanje e, učestalosti nezgoda na cesti i sudara, jer oboljele životinje prije no što uginu ponašaju se na neobičan način i prelaze ceste i leže na cesti jer ne mogu hodati ili ih ubiju vozila. Dakle, to je znak upozorenja. Ako imate višu stopu prometnih nezgoda sa divljim svinjama, onda znači da se nešto događa. Jer divlje svinje nisu suicidalne najčešće. Nadam se da je ovo dovoljno. pani posłów. Vidim da nema daljnjih davljanja za riječ od strane zastupnika. Dakle, još jednom zahvaljujem i u ime zastupnika koji su vam i sami već zahvalili. Mislim da me jeste malo umirili jer mislio sam da u logističkom smislu nismo baš dobro pripremljeni kada se radi o ovako velikim epidemijama. Stoga je u svakom slučaju svrsishodno i korisno moći razgovarati o tome. E, mislim da je situacija pozitivna. No, kao što sam rekao, moramo uvijek biti dobro pripremljeni. E, zastupnik Enju se javio još jednom. Ja sam postavio pitanje o Rusiji E, imamo izvoznu zabranu što se na prvi pogled čini odgovornim, no međunarodna zajednica to osuđuje. Možete li nam to, tu situaciju razjasniti? Well, at, at this point, um, I... Pa u ovom času znam da sam na mom slajdu zapravo ostao na poznatom terenu Naime, objasnio sam činjenice. A u ovoj fazi e, našeg e, tog spora e, Rusi se mogu žaliti na izvješće panela. Izvješće panela je bilo vrlo blago naklono poziciji Europske unije. Ja, da se govori o nogometu, mi bismo ovdje e, mogli reći da smo pobjedili u prvoj utakmici. Međutim, situacija još nije gotova. Ja nisam pravnik, ja sam e, sve to pratim sa stanovišta veterine. A e, moramo reći da e, panel je u Ženevi i to se razmatra u osnovi mi bismo trebali pobijediti u tom sporu, ali e, još uvijek se o tome govori. Hvala lijepa. Ovim smo došli do kraja dnevnog reda. Hvala lijepo svima. Evo, dragi kolege, današnji je sastanak zatvoren. Sljedeći sastanak održat će se 7. i 8. studenog. Hvala lijepa svima